brzo dogovoriti o viznom informacijskom sustavu u sljedećem mandatu. Žao mi je što se to ne može učiniti već sada, ali nadam se da ćemo do kraja rujna krenuti sa pregovorima. Mi smo svi ovdje odlučni da ostvarimo rezultate, e, da imamo Europu koja štiti svoje građane, da se naši građani osjećaju sigurnima. I zato vas molim da sutra podržite ovo zakonodavstvo tijekom glasovanja što će omogućiti da se zatvore neke postojeće sigurnosne praznine te da nastavimo graditi sigurniju uniju za sve naše građane. Dopustite mi da sada odgovorim na pitanje gospodina Marijasa na grčkom jeziku. Gospodine Marijes, mi ovdje raspravljamo nešto što je doista od velike važnosti ono što ste me vi pitali nema nikakve veze s našom raspravom, međutim ja sam shvatio da je za vas to osjetljivo pitanje, pa vas lijepo molim da mi proslijedite vaše pitanje u pisanom obliku kako bih vam mogao na njega na tim putem i odgovoriti. Hvala vam gospodine povjereniče. Sada riječ ima izvjestitelj gospodin Koeljen na dvije minute. Izvolite. Hvala vam predsjedniče, dragi kolege, hvala vam na vašim doprinosima. EPP-u i meni osobno e, važno je da se zadrži ovaj sustav u sadašnjem opsegu jer bez njega će ova reforma izgubiti na težini. Mi time ne bismo radili na dobrobit europskih građana. Kao predstavnici građana Naša je obveza i dužnost braniti njihov interes i moramo im podnijeti račune za glasovanje onako kako glasujemo u ovome domu. Istina je da je svako mišljenje legitimno, no budite sigurni u to da oni koji smatraju da zlatne vize ne bi trebali biti predmet veće kontrole i oni koji ne žele da naša djeca dobiju bolju zaštitu morat će podnijeti račune i objasniti svoj stav biračima. Zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni na vrlo konstruktivnom radu. Zahvaljujem također i našim vašim djelatnicima, tajništvu ovoga doma te službama Europske komisije. Svi ste dali svoj doprinos e, da dođemo do ovog rezultata. Hvala. To je bilo e, rasprava o ovom točki. Sada je sljedeća točka dnevnog reda, izvjestiteljica Mirjam Dali. A riječ je o Fondu za azil i migracije. Riječ je, ima izvjestiteljica, četiri minute. Izvolite. Grazie, chair, Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju, povjereniče, štovane kolegice i kolege. Želim zahvaliti svim izvjetiteljima u svih klubova koji su dali svoj doprinos u izradi ovog dosjea. Imali smo brojne rasprave o europskim vrijednostima, o načelu solidarnosti, a isto tako i o vrijednosti ljudskog života kao takvog. A Podsjetit ću vas da isto tako i da trebamo sačuvati interese upravo europskih građana, a isto tako i moramo donositi odluke, pa makar te odluke bile i nepopularne. Dugo vremena sam pitanje e, migracije je bilo stavljeno po stranu, a smatralo se da će se riješiti samo od sebe. Međutim, nije se riješilo pitanje, niti ima naznake da će se riješiti i zbog toga e, se građani osjećaju udaljeni od Europske unije, te isto tako e, svjedoci smo gubitaka života. Europske institucije moraju snažno poraditi na tome da se ostvari ponovno povjerenje europskih građana. Činjenica jest da Europska unija jest poduzela različite mjere kako bi se riješilo pitanje e, situacije i politika migracije, dok Europski parlament je išao naprijed kako bi se stvorio jedan zajednički sustav azila e, uz dakle, preuzimanje jednakih tereta, Europsko vijeće, a isto tako i vijeće kao takvo neke države članice ovo nisu poduprle i tu smo gdje smo dakle Fond e, koji iznosi preko 10 milijardi eura, Europska unija i države članice mogu se koristiti ovom fondom. Ima nekih koji su mišljenja i koji će se vjerojatno i izraziti danas da samo pitanje migracije treba rješavati izvan granica Europske unije. Međutim, realnost kojom smo danas suočeni jeste da mnoštvo europskih država treba upravo financijsku pomoć kako bi riješio problem migracija. Upravo takva potpora pokazuje da imamo volju provesti politiku koja će isto tako izraziti ovaj pojam solidarnosti. Dolazim iz Malte i to je država, znači građani znaju i razumiju što to znači e, živjeti na e, vanjskim granicama. Mi smo e, dali dobrodošlicu i izbjeglicama i migrantima, pokazali solidarnost sa drugim državama članicama. To su učinile neke druge države koje su na vanjskim granicama nisu se skrivale, nisu zatvarale oči, a isto tako vjerujem da je povjerenik znao o čemu pričam. Bilo mi drago što sam uspjela e, vidjeti da je komisija suglasna e, sa načelom e, solidarnosti koje je ujedno i jedan od glavnih elemenata. U našim gradovima i naseljima i mjestima svjedoci smo i na nacionalnoj i regionalnoj razini i isto tako i rad civilnog društva i nevladnih organizacija koji daje svoj pozitivan doprinos. Kako bismo smanjili pritisak upravo migracije na naše društvo. Također razumijemo isto tako da je potrebno riješiti problem maloljetnika bez pratnje, a doista mi je drago što je odbor se suglasio s time Važno je osigurati da i e, sam naziv integracije bude u nazivu fonda, a što bi podcrtalo isto tako ujedinoj društva i e, samih zajednica 10,4 milijarde eura koje trebaju pomoći državama članicama Europske unije, prije svega onih država članica koje su e, pod najvećim pritiskom. Moramo implementirati politiku azila i imigracije, te isto tako moramo najbolje iskoristiti ovaj fondove prije svega kad je riječ o tome da je to jedini interni instrument koji se bavi uopće pitanjem azila i migracije u europskim državama. Kako bismo suzbili nezakonitu migraciju, moramo ciljano djelovati i u našim državama članicama kao i u trećim zemljama. Ovaj fond bi trebao biti nadopuna postojećim instrumentima koji se bave upravo trećim zemljama. Ne očekujemo da ovaj financijski instrument e, treba potpuniti onu prazninu koju trebaju zapravo pokriti drugi fondovi. Različiti su stupovi u fondu, zajednički sustav azila, nezakonita migracija, integracija i solidarnost, pa samo iz izvješće uključuje i najmanje postotke upravo za ove ciljeve i tematske instrumente. Ovi minimalni postotci zapravo trebaju stvoriti fleksibilnost i isto tako ukazati da svaki cilj ima svoju presudno značenje. Moramo osigurati da svaka država odigra svoju ulogu u ovom lancu podijeljene odgovornosti. Ako uistinu vjerujemo u solidarnost, ono što smo slušali tijekom zadnjih pet godina, tada naše riječi moramo točiti u Hvala lijepa, gospođo Dali. Ja bih e, samo željela kazati da bih e, voljela da večera se pridržavamo našeg vremena e, koje nam dodijeljeno za govor morat ćemo se e, zaustaviti prije same pomoći, stoga apeliram na sve da budu racionalni vremena. ja vam pomusim te riječi. Hvala, gospođo predsjedavateljice, štovane kolegice i kolege, gospođo da li komisija pozdravlja e, ovaj rad e, u samom isto tako izradi prijedloga vezano uz tri vrlo značajna dosija o kojima ćemo stvarati večeras. A prije svega to je i dosije Fonda za azil i migracije. Želim isto tako istaknuti horizontalnu narav, a isto tako značaj ovih triju fondova. Želim isto tako naglasiti da se nadam da će i vijeće uskoro dobiti svoj pregovarački mandat. Migracija i sigurnost zapravo su glavne brige naših građana u današnjici. Moramo doista stvoriti resurse kako bismo e, poduprli sve akcije i to u skladu sa našim političkim prioritetima i nadopuniti ih e, sa svim EU fondovima koji nam stoje na raspolaganju. U sadašnjem periodu e, potpora jest omogućena otprilike 1 milijun tražitelja azila Osim toga, e, integracijske potpore dodijeljeno je 3,5 milijuna građana trećih zemalja. Ništa od ovoga ne bi se ostvarilo bez e, upravo pomoći e, proračuna Europske unije. Stvari se mogu promijeniti i mogu se razvijati i naše financiranje mora ostati pritome fleksibilno, pojednostavljeno i prilagodljivo u svakom trenutku. Zbog toga predlažemo da se upravo ojača e, proračunska sredstva za upravljanje granicama, sigurnost, a za 36 milijardi eura od periodu 2021. do 2027. godine, iz kojih je 10,4 milijarde eura za Fond za azil i migracije. Ovo pak e, oslikava i političku značajnost e, i značaj koji komisija daje upravo e, upravljanju migracijama i granicama, te isto tako svim izazovima povezanim sa sigurnosnim pitanjima. Znam da se i ovo u parlamentu gleda pozitivno, isto tako i Fond za azil i migracije će dati potporu za ojačanje zajedničkog sustava azila i migracije, zakonite migracije u države članice, te isto tako osigurati e, potporu za e, integraciju građana trećih zemalja. E, potpore za integrativne mehanizme na regionalnoj i lokalnoj razini kao što su jezični tečajevi i isto tako i orientacijski tečajevi, te isto tako i solidarnost koju želimo iskazati prema državama članicama na taj način. Fond će također pomoći da se suzbije nezakonita migracija kroz vraćanje osoba koje nemaju pravo ostanka u Europskoj uniji. Moramo kazati da kako bismo uspjeli u tome i uz veća proračunska sredstva moramo biti fleksibilniji u samim fondovima. Treba nam financiranje i instrumenti koji će podupirati prioritete i politike Europske unije koje će se razvijati sve do 2027. godine. Financijski instrumenti koji će e, moći poduprijeti naše države članice kada god je to potrebno. Ne mogu dovoljno naglasiti pojam fleksibilnosti, jer upravo fleksibilnost je izgrađena i ugrađena u sva tri fonda o kojima ćemo večeras raspravljati kroz tematske cijeline, a isto tako u analizi sredini razdoblja 50% e, proračunskih sredstava treba posvetiti e, prioritetima Europske unije, a kada za to dođe vrijeme. Istovremeno e, treba ima isto tako dovoljnih e, avansnih sredstava, 50% sredstava koje bi poduprle akcije i koje će omogućiti i dugoročno investiranje u infrastrukturu. Također smo e, predložili pojednostavljenje upotrebe sredstava, a isto tako imat ćemo i jedinstveni pravilnik za implementaciju dakle, zajedničkog fonda za upravljanje. Ugradili smo i sinergijske elemente koji trebaju biti dosljedni, koji daju komplementarni pristup i sigurnosnim imigracijskim pitanjima u EU kroz različite fondove EU. Područja poput integracija građana trećih zemalja, antiradikalizacijske mjere, suradnja sa partnerskim državama, to je tek nekoliko od programa koje su predložene komisije u ovom trenutku treba svakako naglasiti da i Europski parlament e, ukazuje na nekoliko prepreka kada je riječ o upotrebi budućih fondove, a koje komisija ne može prihvatiti. E, minimalni postoci e, za e, dakle, upotrebu sredstava su različiti po državama članicama, različite su iskustva i različite su razine potrebe. Zbog toga treba svakako kanaliziranje EU fondove na ona mjesta gdje su ta sredstva najpotrebnija. Osim toga, sam prijedlog e, bi zapravo učinio fondove još manje fleksibilnim nego što je to danas, a isto tako bi to dovelo do dodatnih administrativnih e, prepreka. Izgradnjom snažnog partnerstva sa državama porijekla, to je jedan od ključnih e, segmenata migratske politike od prvoga dana. Bliska suradnja sa našim partnerima je ključ kako bismo bili u mogućnosti odgovoriti na sve ove izazove. Ja želim potpuno jasno naglasiti sljedeće stvarajući jedan maksimalni limit za vanjsko djelovanje i isto tako kooperacija samo u izuzetnim slučajevima ne samo da će imati utjecaj na fleksibilnost fonda, već isto tako i na rezultate e, samih e, sigurnosnih i ciljeva koje Europska unija ima. Mi smo predložili jednu izuzetno visoku uvjetovanost, a to je 30% apsorpcija za države članice kako bi se e, na sredini razdoblja imalo prednosti u korištenju dodatnih sredstava, a isto tako kad je reč o tematskim cjelinama koje će biti kroz delegirane akte neće zapravo biti moguće i stoga je značajnjeno i kada da stvari postavimo dobro i da naše instrumente stvorimo e, upravo e, dugotrajnijima koji će upravo taj vremenski faktor imati obzir. Hvala lijepo. Hvala. A sada sljedeća govornica Eliš Lajn koja će govoriti u ime odbora DEVE. E Hvala gospodine predsjedniče i povjereniče. Zahvaljujem posebno izvjestiteljici Mirjam Dalli e, na dosjeu koji je jako važan i e, kolege iz odbora deve koji osiguravaju da vanjska dimenzija fonda uzme u obzir mogući učinak na treće zemlje i da se ne i da ne bude u konfliktu sa onim fondovima koji su vezani za razvoj. E, sredstva koje su na raspolaganju za jačanje zajedničkog sustava azila je dobra vijest. Trebamo imati dobre sredstva kako bismo mogli prihvatiti, integrirati migrante i imati zakonite puteve. Važno je da ne koristimo ovo za poticanje vraćanja e, koji se ne može dogoditi, a da se ne procijeni učinak na treću zemlju i njezin kapacitet apsorpcije apsorpcije. I zato mislimo da je ovo e, bolji tekst od teksta komisije jer je uključen, e, uključen e, kriterij integracije i zakonitih putova. Hvala. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala e, povjereniku Avramnovu. E, ovaj fond sa više od 10 milijardi za sljedećih 7 godina će biti polazište za e, stvarnu zajedničku, za zajednički sustav azila koji se temelji na solidarnosti za države članice. E, migracijski tokovi su e, globalni fenomen koji zahtjeva odgovor na razini Europske unije i zato trebamo i na lokalnoj razini e, imati programe kao što i premijer Salvini radi nešto što zapravo donosi do nesigurnosti. To znači da moramo naći dugoročna rješenja za pitanje migracija. Međutim, populističke snage e, na desnoj strani ove, ovog doma i u Italiji žele ostaviti otvoreno pitanje migranata kako bi stalno vodili e, izbornu kampanju. Zato nisu željeli e, riješiti problem Dublina Pogledajte u ovom domu, nema niti jednog zastupnika iz Italije i većine naše zemlje koja bi najviše trebala biti ovdje i e, govoriti o ovim problemima. Zahvaljujem povjereniku i zahvaljujem e, kolegici Dali. Hvala gospodine Vioti. Sada u ime klubova EPP gospodin Lenars, izvolite. Imate dvije minute. Hvala lijepa. Hvala, gospođo predsjedateljica. migracija kriza bila je jedna od najdubljih kriza u povijesti Europske unije. I ukoliko nam je barem nešto postalo jasnije u zadnjih nekoliko godina jeste da osnažimo naš europski odgovor i novi fond za azil migraciju imat će uistinu važnu ulogu. Želim zahvaliti povjereniku Evromopolosu koji je predložio utrostručenje fonda i to je nešto što je EPP tražio i drago mi je da je i komisija upravo ovo predložila. Međutim, ne trebaju nam samo financijska sredstva, trebaju nam isto tako i fleksibilnost kako bismo se prilagodili svim onim izazovima koji su pred nama, a isto tako uravnoteženost između e, svih komponenti samog fonda. Mogu razumjeti e, frustraciju povjerenika u svom govoru, jer u originalnom prijedlogu imali smo tu e, ravnotežu i čini se da se u ovom domu izgubilo. Sam tekst koji je ispred nas fokusira se na zakonitu migraciju i integraciju, a minimalizira bilo koju pozornost koja bi se skrenula na vraćanje ili suzbijanje nezakonite migracije. E, obvezno, e, dakle, trošenje za određene cilje, osim za suzbijanje nezakonite migracije i osiguravanje povrata. I povjerenik je kazao, ako želimo imati učinkovitu i jedan sveobuhvatan pristup, moramo surađivati sa državama izvan Europske unije, zemlje podrijetla i zemlje tranzita. To je uistinu presudno, a i mali koji se nalaze pred nama u parlamentu zapravo učiniti nemogućim ovu suradnju sa trećim državama kada je riječ o ovim pitanjima. Većina u ovom domu čini se da misli da kod imigraciju i isto tako vraćanje nezakonitih e, migranata i suradnja sa drugim državama nije važna. E, za EPP to je uistinu važno pitanje kao i svi ciljevi samog fonda i zbog toga smo mi uputili amandmane za sutrašnje glasovanje kako bi ovo bio jedan realistični fond, to ja pozvati sve kolege koji žele podijeliti ovo stvarno i realistično gledanje danas pod drže sutra tijekom glasovanja. Hvala lijepa, kolega Lenars. Sljedeći govornik ime kluba SED, Cecil Kenge, izvolite imate jednu minutu. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, hvala eh, povjereniku na radu. Uspjeh Europske unije u upravljanju migracijskih tokovima temelji se i na učinkovitim politikama prihvata i integracije, politika koje se solidarno primjenjuju uz puno poštivanje odredbi članka 80. ugovora. Iz tog smo razloga oživjeli načelo integracije i u ovom fondu, uvjereni da će samo holističkim upravljanjem fenomena migracija biti moguće nositi se s prioritetima koje je utvrdila komisija u europskom planu za migracije što je potvrđeno rezolucijom europskog parlamenta u travnju 2016. Zajednički sustav azila treba reformirati na ravnopravni i djelotvorniji način i jačanjem zaštite ranjivih tražitelja azila kao što su maloljetnici i žene podržavajući integracijske strategije i učinkovitije politike vezane za zakonite migracije otvaranjem sigurnih i e, zakonitih pristupnih putova. Uz veću fleksibilnost ovoga fonda očekujemo da će razne vlade država članica usmjeriti dobivena sredstva prema prioritetima e, djelovanja Europska unija koji će pružiti dodanu vrijednost cijeloj Uniji e, tako što će provoditi politiku solidarnosti. Hvala lijepa, gospođo Kjenge. Sljedeći iz ECR-a, Kristina Wimberg. Minuta i pol. Tak, fru talman. Hvala, gospođo predsjedavateljice slučaj Europske neće se završiti financijskom krizom ili dakle uništavanjem okoliša, već zbog nedostatne odlučnosti da se nezakonita migracija zaustavi. U zapravo kroz utrostočenje sredstava migracijskog fonda e, bit će još većih poticaja da ovi e, ljudi dolaze u naše države, stvaraju se povoljne okolnosti e, dočekivanja migranata širokih ruku, a to je migracija Europske unije. Mi govorimo zapravo o fondu, ali ne govorimo o asimilaciji, odnosno isto tako i o integraciji. U Švedskoj smo potrošili dosta novaca za integraciju, bilo je mnoštvo projekata u zadnjih deset godina koji su trebali podupreti e, same migrante, oni su imali prednost na tržištu rada i na dakle u potražnji stambenih nekretnina, a isto tako su imali ostale benefite. Međutim, taj novac je krivo trošen. Trebamo prepoloviti ova sredstva 85% sredstava trebamo e, usmjeriti prema suzbijanju migracije, nezakonito vraćanje e, nezakonitih migranata, a isto tako i integraciju svih e, koji se nalaze ovdje. Hvala lijepa, gospođa u ime zelenih skak Jedna minuta, izvolite. Uh, Hvala. Zahvaljujem e, izvjestiteljici. Posebno joj želim zahvaliti što je podržala našu inicijativu, što je uključila sredstva za lokalne zajednice i lokalna tijela, jer tu se djeluje, tu europski državljani pomažu potrebitim osobama i to je ono što trebamo i dobro je e, novac staviti upravo u to. Međutim, iluzija je misliti da će druge zemlje riješiti naše probleme, da ćemo stvoriti centrum centre negdje u Egiptu ili negdje drugdje i tako odmaknuti probleme. To će kršiti ljudska prava i to je protivno vrijednostima Europske unije. Mislim da ne trebamo novac staviti u kršenje onoga e, što, e, na čemu se temelji sama unija i zato Europska unija treba solidarnost, treba ljudska prava i moramo osigurati da se fond zaista koristi za integraciju, za potporu potrebitim osobama. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospođo Keller. A sada za e, GUE Martina Anderson, jedna minuta. E, izgubljeni životi u sredozemlju e, su zaista ogromni. E, migracijske politike Europske unije su zapravo uzrokovale smrt tisuća tisuća izbjeglica i pojačale upravo tu humanitarnu krizu. Libijski libijske, libijske snage vraćaju i još uvijek se izbjeglice izgladnjuje, tuče i ostavi da žive u bijedi. Europsk politika Europske unije i sramota EPP-a i e, krajnje desnice koja e, koristi upravo te fondove kako bi vraćala e, te ljude u nesigurne zemlje. Trebamo održivo rješenje koje se temelji na načelu dostojanstva, sigurnosti i temeljnih prava. Nijedno ljudsko biće nije nezakonito. Hvala lijepa, gospođo Anderson. Sljedeći je iz FDD-a. Gospodin Etrić, imate tri minute. Hvala lijepa. Srijeda 6. ožujka Franz Timmermans, naš cijenjeni kolega, rekao je da Europa više e, nije u migracijskoj krizi koja je bila 2015. To je podržala statistika Ujedinjenih naroda koja je pokazala e, smanjenje od 89% od 2015. do 2018. To su dobre vijesti, zar ne? A onda odjednom evo nas tu sa 10 milijardi eura kako bismo se bavili sa azilom i migracijama azilom i migracijama za koji e, gospodin Timmermans kaže da više nije problem. A na što ćemo onda potrošiti taj novac? Dobro, to uključuje e, plaćanje podmićivanja trećih zemalja kako bi e, držali ljude u kampovima i kako bi Europska unija držala migrante u Europskoj uniji to je jedan nejasni iznos e, koji nije točno e, konkretiziran. Međutim, radi se samo o 10 milijardi eura novca poreznih obveznika. A što to znači? Radi se o organizaciji koja je odlučila da ne može zaustaviti masovne migracije. U stvari ona misli da je to dosta dobra ideja i zato ćemo osigurati da svatko u duhu solidarnosti, te lijepe riječi koju toliko često čujemo, dobije svoj dio i da bude plaćen da prihvaća ljude bez obzira na to što misle ljudi koji žive u toj zemlji. Jer ti grozni populisti, ti užasni ljudi koji u stvari slušaju svoje birače, e, sada dolaze europski izbori i nakon onoga što se dogodilo danas u Westminsteru postoji velika mogućnost da će Ujedinjena kraljevina sudjelovati u tome. Zar zaista mislite da ovakve mjere neće biti primijećene? Imali ste probleme s ljudima u ostatku Europske unije koji su se okupljali u svojim osjećajima protiv Europske unije. Imate problema sa trećinom glasova e, koji će otići upravo na te snage koje su protiv establishmenta. Ako budu ponovno izbori e, za Europsku uniju i ako ćemo se baviti s ovakvim pitanjima, E, imate perspektivu 25, 35 e, Nigela Faraža koji će trčati ovim parlamentom i svakako se tome veselite. Ako idete tim putem, ja snažno predlažem da e, date savjet svojim kolegama da brzo riješe problem sa Brexitom, a inače će to biti vrlo neugodno. Hvala lijepa, gospodine Etrić. Sljedeći govornik je Gilles Le Breton iz nf a Hvala vam, predsjednice. Stvaranjem e, ove nove verzije Fonda za azil i migracije, Europska unija i dalje e, nastavlja svoju ludu migracijsku politiku. Ovaj tekst je katastrofalan, želi posvetiti više od 2 milijarde eura kako bi se organizirao premještaj migranata i otvorili zakoniti putevi migrantima. Želi se također ohrabriti religijski i među kulturni dijalog između e, domaćina i migranata, a trebali bismo braniti naše vrijednosti, posebno dostojanstvo žena u odnosu na islamsku radikalizaciju. Žele također e, financirati nevladine udruge poput e, otvorenog društva Žorža Soroša protiv kojih se treba snažno boriti. Želite izdati europsku civilizaciju. Mi ćemo upozoriti europski narod kako bi vas oni u tome spriječili. Hvala gospodine Breton. A s obzirom da ne vidim gospodina Epitedijasa ovdje, idemo odmah na sljedećeg govornika. To je Agustin Diaz de Mera iz EPP-a. Imate minutu i pol. Gospođo predsjedateljice, povjereniče, Fond za azil i migracije mora biti fleksibilan e, instrument koji se može prilagoditi budućim izazovima i raznim potrebama država članica. Istovremeno mora imati dovoljno sredstava kako bi se suočio sa e, budućim izazovima i da bude dio e, pravne stečevine Europske unije o migracijama i agende 15. Također on mora doprinijeti e, uzajamnim fondovima za Libiju i Afriku. Moramo osigurati i da ispunimo svoje pravne obveze moramo osigurati da ljudi koji ovdje stignu imaju pristupa učinkovitim e, mogućnostima za prihvat i postupcima azila. Iznos koji predlaže komisija za ovaj fond treba e, povećati zajedno sa e, zemljama podrijekla i tranzita kako bi ljudi koji napuštaju svoje zemlje da oni ne upadnu u ruke kriminalaca. Zaključci vijeća u prosincu su e, pohvalili borbu protiv trgovanja ljudima i suradnje sa zemljama tranzita i podrijetla. Međutim, još uvijek ne činimo dovoljno kako bismo završili s tom tragedijom. Dakle, taj instrument e, treba e, usvojiti i treba ga koristiti. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospodine Dias de Mera. Sljedeći govornik je Juan Fernando López Aguiar, jedna minuta. Gospođo predsjedateljice, e, povjereniče, e, to nas dovodi do kraja našeg e, mandata koji nažalost karakterizira ova kriza migracija i e, nedostatak povjerenja u državama članicama, nedostatak političke volje kako bi se provelo zakonodavstvo Europske unije. Europski parlament je napravio svoju zadaću i e, pohvaljujemo ovaj ovo izvrsno izvješće koje je predložila gospođa Dali. E, fond za azil i migracije, Europski fond e, sa 10,4 e, milijardi eura za sljedeće višegodišnje razdoblje od 2021. do 2027. je dosljedno sa svim rezolucijama koje smo donijeli kako bismo imali tu holističku dimenziju za azil i migracije. Međutim, to poziva i države članice da ispune barem e, e, minimum europskog zakonodavstva. To treba učiniti na dobar način. Treba poštovati načelo solidarnosti. To nije samo e, nešto što želimo, nego je to dio zakonodavstva Europske unije. Hvala gospodine Lopes Aguilar. Emil Radev je sljedeći. Dame i gospodo, Fond za migracije jedan je od glavnih fondova u području unutarnjih poslova, zahvaljujući potpori koji pruža državama članicama u području migracija i izbjeglica zaslužuje značajno povećanje sredstava koje predlaže Europska komisija. To je dokaz da će problematika migracija ostati na, kao prioritetna na dnevnom redu i da niti jedna država članica neće biti prepuštena sama sebi u području migracija. Kao e, osoba iz Bugarske koja je prva na udaru, uvjeren sam da bi se dio sredstava trebao koristiti za povratak nezakonitih migranata u zemlju podrijetla. Prihvatljivo je da manje od 40% onih koji nezakonito borave na području Europske unije se ne vraća u svoje zemlje. Neprihvatljivo je također da Europska unija bude sklonište za sve one koji iz ekonomskih razloga dolaze u Europsku uniju i taj fond bi im trebao pomoći u njihovom povratku. Hvala gospodine Radev. Sljedeći je gospodin Niedermüller. Jedna minuta. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Temelje zajedničke politike azile jesu solidarnost i dijeljenje odgovornosti. Međutim, broj e, izbjeglica je pao posljednjih mjeseci, međutim migracije su još uvijek veliki izazov za Europsku uniju i države članice. U takvoj situaciji je posebno važno da osiguramo financijsku potporu Europske unije u višegodišnjem financijskom okviru. Osim pomoći državama članicama, to je ključno da podržimo najvažnije e, institucije zajedničke politike azila i zato je u ovom kontekstu nezgodno što e, godinama vijeće e, se ne može dogovoriti o zajedničkoj agenciji za azil, a to je isključiva nadležnost vijeća. Istovremeno to je pozitivno što ovaj e, fond za azil i migracije će podržati integraciju, jer ne postoji sigurnost bez integracije. Ne možete E, zidovima i ogradama postići integraciju. Hvala lijepa, gospodine Niedermüller. Sada imamo jednog govornika za spontano javljanje, Notis Marijas, izvolite. Hvala lijepa, gospođa predsjedateljice. Fond za azil i migracije mora i treba igrati važnu ulogu u vremenima kada e, postoje veliki tokovi izbjeglica i migranata u Europskoj uniji, a mora podržavati i zemlje prvog prihvata koje zapravo upijaju e, najveće tokove migranata i izbjeglica i gdje se zaista bore za potporu napora svojih zemalja da drže glavu iznad vode i da istovremeno prihvate E, nesretne migrante. Međutim, nažalost, postoje i mnoge, e, mnogi nezakoniti migranti koji dolaze na Egejske otoke i zato se mora naglasiti i vraćanje migranata. Moramo učinkovito pristupiti tom pitanju posebno kada se radi o Egejskim otocima i Grčkoj gdje imamo tisuće nezakonitih migranata koji ne zaslužuju međunarodnu zaštitu i koje treba vratiti u zemlje iz kojih su došli. Hvala gospodine Marijas. Još jedan zahtjev za riječ, e, za spontano javljanje. Julie Ward, izvolite. Poboljšanje financijskog aspekta migracijske politike Europske unije je ključno i zato pozdravljam napredak koji donosi ovaj prijedlog. Moja kolegica Mirjam Dali, izvjestiteljica, je snažno naglasila važnost da se dopusti lokalnim tijelima da odigraju središnju ulogu u politici migracija Europske unije. Usredotočuju se na važnosti ljudskih prava, a posebno ljudskog dostojanstva. Europska unija i njezine države članice su uglavnom e, imale sramotni pristup migracijama i e, izbjeglicama i moramo se odmaknuti od e, takovih tendencija. Posebno se brinem za na E, pritisak da se vrate mnogi ljudi u e, zemlje podrijetla. Kada se radi o dobrovoljnom vraćanju treba osigurati da su zaista povratnici e, odobrili to vraćanje, a to nije uvijek slučaju. U e, građani i organizacije civilnog društva e, su preuzele odgovornost e, za humanitarnu pomoć. I često sam ovdje govorila o organizacijama koje pomažu izbjeglicama i migrantima koji žive na ulici. Žao mi ali ne možemo nastaviti nakon ponoći ovo, ovaj dio zasjedanja, pa moram vas prekinuti i dati riječ povjereniku. Sada ću dati riječ e, povjereniku Avramopulusu. Imate riječ, izvolite, povjereniče. Mikrofon. Dragi kolege i kolegice, proračun Evropske unije je e, više samo od jedne vježbe e, računovodstva. To je zapravo jedan konkretni izraz političkih prioriteta Evropske unije. Komisija je potpuno opredjeljena tome da nastavi raditi s vama i s vijećem kako bi započela pregovore vezane o važnim dosijejima što je prije moguće i zaista se radujem nastavku pregovora. Hvala lijepa. Hvala lijepa povjereniku Avramopoulosu. A sada dajem riječ izvjestiteljici, eh, gospođi Dali par minuta. Još jednom hvala, zahvaljujem kolegama na doprinosu. Povjerenik ima pravo inzistiranjem da je ovo fond koji treba pomoći državama članicama koje najviše to trebaju. I to je zaista stajalište odbora Libe. Minimalno trošenje na glavne ciljeve politike azila i migracija nisu prepreka E, dakle, treba e, financirati ciljeve koje ova komisija postavila kao prioritet. Podrška fleksibilnosti ne isključuje minimalnu razinu financiranja e, ciljeva ovoga fonda. I još jedna stvar, stavljanje najviše vrijednosti vanjskog europskog financiranja osigurava da se koristi ovaj fond upravo za ono za što je namijenjen. To je unutarnji fond za financiranje migracija. Trebamo podržavati djelovanje e, drugih e, instrumenata financiranja i ne treba to e, financirati druge fondove koji nisu uspješni. Države članice sada 43% e, e, troše na vraćanje, a vraćanje ostaje cilj fonda, nije e, obrisan i to će biti osigurano, a međutim to nije jedini cilj ovoga fonda. Treba također reći i da ovaj fond nije protiv borbe protiv zloporabe. Pa zahvaljujem svima, e, veselim se sutrašnjem glasovanju i zahvaljujem na ovoj raspravi. Hvala lijepa. Gospođo Dali. A sada smo završili raspravu o ovom dijelu. Glasovat ćemo o tome sutra. Sljedeća točka je pretposljedna točka za današnju večer. Imamo izvješće Tanje Fajon. Dakle, instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza. Dati ću riječ gospođi Fajon, četiri minute. Hvala, ja ću iskoristiti svojih šest minuta na početku i govorit ću slovenski. E, posljednjih godina Europska unija se suočila s mnogim izazovima koji su e, na neki način e, smanjili povjerenje građana. To je posljedica činjenice da europske vlade se nisu mogle dogovoriti oko učinkovite politike migracija nesreća migranata i e, izbjeglica i nedostatak zajedničkih e, rješenja e, iskorištava krajnja desnica za populističko djelovanje. To uništava povjerenje građana, a isto tako smanjuje učinkovitost šengenskog područjima. Treba samo pogledati područja kao što su Austrija i ostala područja i postoje do dodatne mjere za zaštitu vanjskih granica. Iako postoji manji broj e, izbjeglica koje dolaze u Europu, ove zemlje već tri godine e, proširuju e, unutarnje, unutarnji nadzor granica bez opravdanja. Teško je mojim građanima objasniti zašto ih se provjerava kada prelaze granicu s Austrijom ili granicu između Austrije i Njemačke. To je područje bez granica koje simbolizira europske integracije, ali ovisi i o političkoj mudrosti i odgovornosti naših vođa. Međutim, izgleda mi da ova odgovornost i svijest ne postoje. Naravno, trebamo imati sigurne vanjske granice i zato trebamo učinkovite europske fondove. Drago mi je da danas raspravljamo o prijedlogu prema kojemu zajednički e, proračun Europske unije će dodijeliti više od 9 milijardi eura za granice i vize. E, to je peterostruki iznos od onoga kojeg danas imamo i to je mnogo novca ako ga dobro iskoristimo. Takvi financijski instrumenti su izuzetno važni za europske građane zato što oni prevode europske e, politike u konkretne mjere i na taj način možemo se najviše približiti europskim građanima. Posebno bih željela pozdraviti da minimum od 17 milijuna eura će biti dodijeljeno i za različite mjere i Sloveniji koja upravlja E, jednom od kotknenih e, granica koja je pod velikim pritiskom posebno ljeti. Financijski instrument će poduprijeti mjere države članice, ima dva ključna stupa. Jedan je integrirano upravljanje granicama, to znači e, nadzor nad našim kopnom i kopnenom i e, morskom granicom e, uključujući operacije na moru, sprječavanje nezakonitih prijelaza, borba protiv prekograničnog kriminala i provedba informacijskih sustava za kontrolu E, putnika i robe. Taj financijski instrument će podržati države članice i u zajedničkoj viznoj politici. Od ukupne financijske omotnice 60% e, sredstava biti će dodijeljeno nacionalnim programima država članica, a 40% je namijenjeno mjerama koje izravno financira Unija taj e, instrument e, jamči e, provodbu politika na temelju solidarnosti i pravednim, pravednom raspodjelom tereta između država članica i uzajamnog povjerenja. Tijekom toga smo osigurali da barem 20% fonda bude namijenjeno viznoj politici i omogućavanju prelaska granice za e, bona fide putnike koji nisu prijetnja Uniji niti državama članicama. Schengen ili e, putovanje pomoću čeklista je jedno od ključnih e, uspjeha i najopipljivijih e, postignuća Europske unije i za građane i za trgovačka društva. Schengen je najvažnije sredstvo putem kojih E, europski građani mogu ostvariti svoje temeljne slobode e, slobodnog kretanja e, oko kojeg se može, može unutarnje tržište. Također smo osigurali temeljna prava i slobode provedbom pametnih informacijskih tehnologija i graničnih sustava. Prijetnja E, kršenja privatnosti je postala još gora, ali uspjeli smo to izbjeći. Također smo ojačali one odredbe koje obvezuju države članice kada provode mjere da poštuju međunarodno i europsko pravo, posebno načelo e, zabrane prisilnog vraćanja. Kada se radi o žarišnim točkama, uspjeli smo poboljšati odredbe vezane za, za, za e, poštovanje međunarodne zaštite kao i zaštitu ranjivih skupina uključujući i djecu. Ovaj fond o kojem danas raspravljamo je jedan od ključnih instrumenata koji ima namjenu podržati e, provedbu politika Europske unije. Zato smatramo da ovaj fond koji treba dodijeliti u sljedećih sedam godina ne treba namijeniti za financiranje programa u trećim zemljama. Upravljanje europskim granicama nije vezano za uspostavu e, centara za e, zatvaranje u trećim zemljama, niti za delegiranje odgovornosti trećim zemljama. U zaključku povećanje transparentnosti pa predlažemo da civilno društvo i regionalne i lokalne vlasti budu uključene bolje u pripremu nacionalnih programa a europski parlament mora e, odigrati svoju ulogu kako bi izbjegao dvojbe o tome kako se troši taj instrument. Hvala gospođi Fajon. A sada povjerenik Avramopoulos ima riječ. Thank Hvala vam lijepo. Dragi kolege, gospođo Fajon, već sam naglasio tijekom prve rasprave koju smo imali neka horizontalna pitanja koja se tiču svih triju fondova, kao što je potreba za većom fleksibilnosti i sinergijama sa svim ostalim fondovima i nadam se da će vijeće uskoro donijeti svoj pregovarački okvir. Financijska sredstva Europske unije ključna su za stvaranje i održavanje snažnih vanjskih granica. Četiri godine nakon početka sadašnjeg višegodišnjeg financijskog okvira, zahvaljujući sredstvima Europske unije, oko 9000 graničnih policajaca je prošlo obuku. Zatim, e, Financijska sredstva također su iz Europske unije pomogla su da se suzbije migracijski pritisak na granici Europske unije. Treba intenzivirati i osnažiti takve napore s obzirom na veći migracijski pritisak i nepredviđene e, okolnosti na granicama Europske unije. Nadalje, sinergije sa drugim aktivnostima Europske unije treba osnažiti kako bi se maksimizirao učinak na terenu. Odgovor komisije na buduće izazove vrlo je jasan. Mi smo predložili da se uspostavi novi posebni fond za integrirano upravljanje granicama te da se dodatno osnaži e, agencija za e, graničnu policiju i obalnu stražu. Osim toga, trebalo bi se pomoći državama članicama e, u obavljanju carinske kontrole zahvaljujući financiranju infrastrukture. Fond za vize e, izdvojit će više od 8 milijardi eura za osnaživanje vanjskih granica kako bi se osnažila zajednička vizna politika i pomogla državama članicama u razvoju novih širih informatičkih sustava te ažuriranju postojećih, a sukladno sa novim zahtjevima. To je gotovo trostruko povećanje sredstava u usporedbi sa sadašnjim instrumentima za zaštitu granica. Nadalje, komisija je predložila da se e, poboljša njezin kapacitet za odgovor i da se u slučaju e, većih potreba odmah aktiviraju sredstva. Veća fleksibilnost ovih instrumenata omogućit će da se prilagode sredstva koja su izdvojena događajima na terenu kao što su neproporcionalno velik pritisak na granicama Europske unije. Jedan odlučan pristup upravljanju granicama može se ostvariti zahvaljujući boljoj suradnji s carinskim upravama. Ovaj financijski instrument pomoći će u ostvarenju tog cilja. Suradnja s trećim zemljama još je jedan važan stup snažnog upravljanja granicama. Ako se omogući našim e, pograničnim policajcima da na e, jedan tjesan i interoperabilan način surađuju s kolegama iz drugih zemalja, omogućit će da se smanji tokovi nezakonitih migracija i da se spase životi na moru. Ovaj instrument ima snažniju vanjsku dimenziju, a omogućuje komplementarnost sa aktivnostima koje se financiraju iz Fonda za vanjsku, vanjske aktivnosti. Dakle, Fond za vanjske aktivnosti i e, moguća suradnja s trećim zemljama neće pomoći Europskoj uniji da djeluje tamo gdje je to najpotrebnije. Rado ću čuti vaše stavove u, ovo, u ovim kasnim večernjim satima. Hvala vam gospodine povjereniče. I sada dajem riječ eh, gospodinu Kukanu. Izvolite, imate jednu minutu. Hvala vam. Eh, prije svega želim zahvaliti izvjestiteljici gospođi Fajan na ovome izvješću. Kao izvjestitelj eh, zadužen za izradu mišljenja Odboru za vanjske poslove, ja sam podržao ovu uredbu i zatražio sam da Europski parlament dobije veću ulogu u upravljanju fondovima. Mi tražimo da se parlament konzultira u financijskim odlukama i izvješćivanju u ovom instrumentu. Ovaj instrument ima za cilj očuvati slobodu kretanja, ali posebno stavlja naglasak na snažnu i učinkoviti nadzor granica. U tom kontekstu e, pozdravljam veća financijska sredstva koja se izdvajaju za instrument, veći naglasak na kvalitetu trošenja i bolji okvir za monitoring i evaluaciju. Dodao bih da je ključno da ovaj fond dopuni druge instrumente u području vanjskog djelovanja Europske unije i instrumente sa vanjskom dimenzijom. On također mora ispuniti odredbe o temeljnim pravima i e, biti sukladan ostalim pravnim instrumentima Europske unije. Hvala vam gospodine Kukan. A sada u ime odbora za proračune zastupnica Homar na jednu minutu. Štovane kolegice i kolege, gospodine povjereniče, gospođo predsjedavateljice na prvom mjestu, drago mi je što komisija jest predložila jedan vrlo dosljedan prijedlog eh, i kad je riječ o Frontexu, to mi je najlakše izreći, još uvijek ga zovem Frontex. Mislim da je trebalo nekog vremena dok eh, države nisu bile spremne na jedan pojačani koncept, a upravo je ovaj poboljšani, ojačani koncept kako bi se integrirano upravljanje vanjskim granicama i mi u ime odbora za proračune želimo dati svoj doprinos kako bi financijske sredstva u budućnosti prije svega kada je o sljedećoj godini i za dvije godine u okviru višegodišnjeg financijskog okvira imamo ta sredstva na raspolaganju, a pravna osnova će stajati na raspolaganju kako eto sve ono što e, nas čini e, zajednicom, a to je da zajedno zajednički se pobrinemo oko zaštite vanjskih granica. Hvala gospođo Holmajer. Sada riječ imaju predstavnici klubova zastupnika. Carlos izvolite na dvije minute. Hvala vam, predsjednice, gospodine povjereniče, dragi kolege. Dopustite mi da na trenutak zahvalim kolegici Fajon na sjajnoj suradnji. Želio bih također istaknuti da će pitanje nadzora nad vanjskom granicom ostati prioritetno u Europskoj uniji bilo iz perspektive sigurnosti ili e, rizika. To se također tiče i pitanja o tome koliko novca izdvojiti. Države članice su tu glavni akteri. Osim jačanja Europske službe za Europsku graničnu obalnu stražu, mi smo povećali sredstva peterostruko kako bismo zaštitili granice i kako bismo promicali zakonite ulaske na teritorij. Ovdje se spominje također veća solidarnost. Europska unija ne može provoditi nekakve aranžmane koji